mogli sada preći na sljedeću točku dnevnog reda interaktivni delegirani akt o odobrenjima za e, sadnju e, biljaka i želim ovdje pozdraviti ravnatelja iz opće uprave Agri Europske komisije. On će sada održati izlaganje o situaciji vezano za delegirani akt o sadnji vinove loze. To je naročito vezano za uredbu iz prošle godine o 328 e, e, uvjeren sam da većina vas zna da je e, to sve bilo uvedeno na zahtjev Europskog parlamenta i to na zahtjev isto tako zemalja u kojima se proizvodi vino, a i u kontekstu reforme zajedničke poljoprivredne politike. Naravno, e, to bi trebalo zamijeniti sadašnje e, odobravanje za sadnju vinove loze koje bi trebalo istoći 31. lipnja. I eh, to je sve također i u skladu sa eh, reformom vinogradarstva iz odnosno zakonodavska iz 2008. godine. Svim članovima odbora bit će vrlo zanimljivo da to čuju, kao što će ih zanimati sam raspored kada će se pojedini propisi usvajati. Još jednom želim srdačnu dobrodošlicu zamjeniku ravnatelja opće uprave Agri, a isto tako želim vas sve obavijestiti da na zahtjev koordinatora ćemo ovu raspravu e, imati javno, a ne kao što je bilo prvobitno predviđeno iza zatvorenih vrata. Gospodine Korte, dajem sada vama riječ. Drago mi je da ćete nam vi moći dati najnovije informacije. Izvolite. Hvala predsjedniče. Ovo eh, Vaš je uvod bio vrlo ljubazan i hvala na pozivu da vam danas obrazložimo sve vezano za novi sustav odobravanja sadnje. Sporazum je napravljen u lipnju prošle godine kojim bi se sprava na sadnju prešlo na Autorizacije odnosno odobravanje za sadnju. A od e, siječnja 2016. godine sve bi trebalo biti na mjestu kako bi sustav zaživio. Podsjetit ću vas sada koje su glavna obilježja novog sustava. Prema tome s prava prelazimo na odobravanje i to od 1916. godine a e, krajnji datum i će biti dakle 2018. godine. Smanjit će se, e, odreće se broj hektara na regionalnim i nacionalnim razinama, a Isto tako e, će se odrediti područja sa i bez zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla. I zemlje članice će morati naći najprikladnije načine da e, visoko kvalitetne vinske sorte zaštite. Novina sustava leži i u tome da ćemo mi dati mehanizam koji će, kojim će se vidjeti što se radi u slučaju da se premaši kvota odobrenih, odobrenja. Naime, tada će nacional, na nacionalnoj razini se moći dijeliti i druga odobrenja. Naime, postoji jedan izbornik gdje se to može dodjeljivati ili prema prorata sustavu ili prema prioritetnim e, kategorijama e, takvi su dakle zakonski propisi. Što se tiče prava na sadnju koje i dalje vrijedi, krajem 2015. oni će prestati vrijediti, a E, ako žele zemlje članice moći će produžiti prava na sadnju, međutim to će se moći produživati najdulje do 2020. godine. Jednom kada se izdaju odobrenja, odobrenje će se izdavati za pojedina područja koja su ograničena, koja nisu prenosiva, daju se na 30 godina i na 3 godine prevoditelj se ispravlja i e, ne mogu se prenositi. To su dakle glavna obilježja tog sustava na koje sam vas htio podsjetiti. Vi i vijeće dali ste komisiji e, pravo da usvoji delegirane akte. Za sada su se stručnjaci zemalja članica komisije i parlamenta sastali šest puta. Sedmi sastanak održat će se sljedeći tjedan. Nadamo se zaista da će to biti zadnji sastanak te skupine e, stručnjaka. Što smo e, postigli tim sastancima? Komisija smatra da su oni bili zaista vrlo korisni Udjeli smo neke važne izmjene našem prvobitnom prijedlogu. Sada ću vam reći pet tih izmjena koje smo spomenuli prije ljeta, a uzeli smo u obzir zaista i što su rekle zemlje članice i članovi vašeg odbora koji su bili u toj našoj radnoj skupini. Zaista mislim da se radilo o vrlo korisnim E, komentarima koje su pretočene u izmjene. Prvo, u e, najnoviju verziju delegiranih hakata unijeli smo iznijansirane kriterije za prioritete. Dakle, oni su, će se sada izrijekom spomenuti i to će biti kriteriji na osnovi koji će zemlje moći izdavati odobrenja. Drugo, jako smo pojačali pravila e, po pitanju onih e, koji mogu dobiti oznaku, geografsku e, oznaku porijekla i oznaka, zaštićene oznake. Naime, i za te e, za obje kategorije, bilo geografsko, bilo e, zaštićene oznake, smo ojačali kriterije na osnovi kojih se te oznake mogu dobiti. E, treće, napravili smo sve kako bismo izbjegli da se ponovnom sadnjom na istim gospodarstvima može zaobići mimojići način dobivanja zaštićenih oznaka. Znate da je to važna, važan element. Mi smo sada ojačali pravila, postrožili pravila e, kada se radi o ponovnoj sadnji kako to ne bi ugrozilo već sadašnja, sadašnja vina koja imaju takve oznake. Nadalje, među delegiranim aktima imate i nove kriterije za prioritete kojima se omogućuje da se provjeri tko je proizvođač. Naime, da se uvjerite da se radi o kvalitetnom proizvođaču, znači se što su oni radili u prošlosti kako bi se vidjelo jesu li to ljudi dostojni povjerenja. Čini nam se da na osnovi tih izmjena smo sada dovršili posao. Rado ću vas saslušati i uzet ću u obzir vaše mišljenje. Situacija jest prilično žurna jer e, iako nam se čini da je 1. siječnja 2016. godine daleko, činjenica jest da pravila moraju postojati puno vremena ranije kako bi se u zemljama članicama mogli za to prirediti. Stoga je nužno da se i delegirani akt usvoji ove godine prije kraja studenog kao i prateći provedbeni akti, a onda ćemo od drugog tromjeseća početi sa samim nadzorom kada se nadam dakle da će na proljeće provedbeni akti stupiti na snagu. Hvala. Hvala vama, a sada otvaram diskusiju. Kolege su se javili za diskusiju. Najprije gospodinu Agnju. Hvala. Javio sam se eh, još u ožujku na prijedlog delegiranog akta. I kao član ovog odbora izrazio sam zaista veliku rezervu po pitanju ovog prijedloga. Jest da je došlo do mnogo napretka, međutim, taj napredak apsolutno nije dovoljan. Temeljno je pitanje ograničenja rizika E, kada se dodjeljuju oznake. Tekst koji je usvojen ovdje i na vijeću u okviru za reforme zajedničke poljoprivredne politike kaže, citiram, izdavanje odobravanja za sadnju može biti izdavano za ograničena e, područja gdje e, se e, za dakle uzgoj e, vinove loze i to je u članku 63. Naime, govori se o mogućnosti da se zloporabi postojeća oznaka bilo zaštićena oznaka, bilo oznaka geografskog porijekla. Ovako kako je to napravljeno sada nije prihvatljivo. Jer e, to je nešto što bismo morali primjenjivati u blizini određene područje koje, e, gdje vino ima zaštićenu oznaku kako se ne bi sa susjednih e, područja zloporabilo tuđu oznaku. E, moramo to napraviti jer je potrebno da se kolektivno upravlja tim oznakama. Ako se to ne napravi, e, u opasnost se dovodi krhka ravnoteža između ponude i potražnje. I zapravo bi bonuse trebali dobivati oni koji će to poštivati. Prema tome, aneks 1 i uvjeti koji stoje u njegovom drugom stavku moraju se revidirati. Što se tiče novih sadnji i ponovnih sadnji, mislim da se to mora napraviti tako što će se e, onima koji s time rade tražiti da upravljaju takvim oznakama i isto tako mora postojati sistem prikladnih i proporcionalnih sankcija. Još jedna stvar vezana je za prioritetne terene kada e, zahtjevi za takvim odobrenjima premašuju nacionalne kvote. Mislim da trebamo vidjeti Može li se to napraviti na regionalnoj razini? Ja mislim da može, kako bi se dobro upravljali o teritorijima. Naime, situacija je jako različita od jednog do drugog vinograda. I prema tome moramo paziti kakva je situacija u vinogradarskim područjima a na nacionalnoj razini treba se time upravljati kako bi se izbjegli rizici. U svakom slučaju ova ograničena odobrenja za slučaj ponovne sadnje moraju se strogo primjenjivati e, i moramo paziti kako ćemo e, se odnositi s jedne strane sa e, čupanjem loze van, i s druge sa ponovnim sadnjom. Hvala, za sada riječ ima Michel Dante. Hvala. Najprije bih se htio zahvaliti predsjedniku komisije na ovom izlaganju. Ja sam izvjestitelj za ovaj tekst i nekako bih eh, prirodno rekao o Bože kako je ovo sve išlo. Jer mi smo s vijećem da smo se mogli složiti za vrijeme e, same reforme zajedničke poljoprivredne politike, možda trebali reći još samo malo kako bismo došli do kvalitetnog teksta. Ja bih se htio zahvaliti komisiji što me je kao izvjestitelja redovito obavještavala o situaciji. Mi sada imamo tekst koji otprilike odgovara našim očekivanjima. E, neću ponovno govoriti ono što je upravo rekao kolega Andrije s kojim se slažem. Dakle, ono što se još mora doraditi je samo pitanje zloporabe odrednih oznaka, odnosno uporaba tuđih. Radi se naime o nečemu što će se teško moći dokazati i prije ili kasnije doći ćemo u situaciju kada će Europski sud o tome morati odlučivati. Dakle, ili ćemo u potpunosti definirati kada netko uzeo oznaku kojemu ne pripada, ili pak moramo zapravo uopće izbjeći da se o tome govori. Jer o tome se kad smo pripremali temeljni propis uopće zapravo nismo govorili. Ja molim da se još samo malo napora uloži kako bismo dovršili taj tekst i kako bi delegirani akt zaživio. Vi ste rekli da sami proizvođači to uvelike čekaju jer e, se sadnja kada je u pitanju vinogradarstvo ne odlučuje od danas do sutra, već dugo vremena unaprijed. Sada gospodin Dorfman. Hvala gospodine predsjedniče. Ja se pridružujem ovome što je upravo rečeno. Sada smo e, došli e, korak naprijed, to je važan korak E, nacrt delegiranog akta je sada vrlo razuman u cjelini. E, to će se sada uvesti i u vrlo strma područja. To je važno za zaštitu e, naših krajolika, naročito za zaštitu strmih područja. Dvije, tri točke bismo trebali još e, jednom pogledati. E, nije mi posve jasno da li imamo jasnu e, jasan pojam o tome kako će sve to teći koja, kako će se to odražavati na e, vinogradarska poduzeća? Je li to farma? Je li moguće da je neko područje e, se dade u najam za godinu dva, dvije, da dobijem onda pravo na sadnju, i, a onda e, to vratim vlasniku. I time sam zloporabio ili zaobišao propise. E, isto tako je važan pojam holding. U Italiji imamo niz velikih poduzeća, vinogradarskih poduzeća, koji su aktivni u raznim dijelovima zemlje, tu tjeraju vinogradarstvo, zajedno sa vlasnicama, ali sa vrlo raznim e, ugovorima i pod raznim uvjetima kod prava ponovne sadnje e, da li se to može prebaciti unutar jedne farme, jednog posjeda ili unutar jednog holdinga. Isto tako mislim da e, moramo razmisliti o nekim točkama e, ova ekonomska održivost tu se predlaže da se moraju dati dokazi o tome da li je sadnja održiva. Tu smo nekako promašili cilj. E, čini mi se da ova e, knjigovodstvena e, zahtjevnost da je to malo pretjerano. Cijelo to pitanje područja podrijetla, to treba preispitati Smatram da moramo imati e, mogućnost da se preda e, pravo sadnje ako e, to ne dovodi do zloporabe oznake podrijetla. Ako se vinograd održava i do 40 godina onda Eh, kako je dano pravo za sadnju, eh, za koju eh, sortu vina je dano to pravo. O tome moramo malo razmisliti. Mislim da je to jako složeno. Pan, bardzo pan, pani poseł Hvala. Oui, monsieur le Hvala predsjedniče. Mislim da znate da prava na sadnju su sredstva za uređivanje koja su učinkovita i jeftina i spašeni su nakon tri godine borbe od strane e, lokalnih predstavnika protiv e, koji su borili s Europskom komisijom koji su ih upravo htjeli uništiti u ime ultraliberalizma. Ako je to omogućeno dan, za sad bilo, ovaj delegirani akt e, može ovo sve razvodniti upravo na uštrb ovih zaštićenih e, e, mjera o zaštićenim oznakama. Ovo nije jasno, jasan tekst koji stavlja mogućnost e, nelojalne konkurencije, nezaštićenih, neoznačenih e, vina i to na uštrb e, vina zaštićene oznake izvornosti i e, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. To sam htio reći. Hvala. Hvala, predsjedniče. Htjela bih vas podsjetiti danas kako smo u zadnjem sazivu raspravljali o zajedničkoj poljoprivrednoj politici i da je to bio jedan od najvažnijih i naj, od sektora gdje su zemljoradnici bili najzabrinutiji, a tu se radi upravo o vinarskom i vinskom sektoru bili smo jako zabrinuti upravo liberalizacijom prava na sadnju koje je bilo predviđeno e, da stupi na snagu od 2015. godine. Jedan od uspjeha Europskog parlamenta bio je očuvanje alternativnog sustava koji je omogućavao nadzor odobrenja sadnje izbjegavajući dakle falinke nesavršenosti prethodnog sustava. Ono što me sada umiruje nakon što sam saslušala izlaganje komisije jest sljedeće. Sama regionalizacija kriterija odobravanja. Naime, mislim da je to razumna stvar. Dobro je što je ta stavka analizirana i što je bilo riječi o, ograničavanju transfera između raznih regija. Naime, to je jedan od, eh, jedna od inovacija i dobro je da smo to čuli. Jer transfer između regija bi mogao izazvati problem za ZOI i ZP. Jer e, agronomska raznolikost je jako važna i vrlo je važno napraviti tu regionalizaciju. No ipak me jedna stvar brine. E, potrebno je jasno pravilo u e, vinarskom, u europskom vinarstvu i to pravila koja će biti jasna, rigorozna, koja će biti jasna i da nema nikakvih razlika između regija i država, a to je kriterij notoriteta. Naime, postoji opasnost da se notorijetet regija zaobilazi, a to je jako zabrinjavajuće jer smo ustanovili do sada da je izuzetno teško uvidjeti koji su razlozi koji su pokrenuli izazvali određenu krizu. Takve dokaze je jako teško skupiti. Te smatram da moramo biti strogi. Moramo biti dosljedni i sukladni s reformom eh, zajedničke poljoprivredne politike i tu je jasno rečeno da kriteriji za obilaženja notoriteta mora biti savršeno objašnjen moramo ponovno promisliti to pitanje i vidjeti što se može i što je to što traže zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljotipisnog podrijetla. Sva ta pravila, kriteriji mora biti jasni, učinkoviti. To je ono što se traži ne tražimo mi ne tražimo ništa drugo osim toga. Naime, vjerujem da to traži vinarski sektor, europski vinarski sektor koji je jedan od najboljih u e, poljoprivredno prehrambenom svijetu. Hvala. Gospodin Desi, imate riječ? Hvala lijepa predsjedniče, hvala lijepo gospodine Kortiju da ste nas izvijestili o ovome. Ovdje se e, radi o zaštiti vinogradarstvu na strmim područjima. Imamo područja u Europi gdje se to radi stotinama godina i to je dio krajolika. E, ne mogu si predstaviti da tamo ne, ne bi bilo vinograda u budućnosti te vinograde ne smijemo ugroziti. Moje pitanje je je li moguće da države članice dobiju mogućnost da da dadu karakteristiku geografski homogeno područje. Onda možemo ta područja i zaštititi onda ćemo reći da ponovna sadnja je moguća samo u jednakom geografskom ozračju ili sa jednakim geografskim karakteristikama. E, recimo ako se e, iznajmi područje e, onda se najedanput posadi nešto drugo, nešto što spada u ravnicu E, stoga moje pitanje, e, postoji li ova mogućnost kod e, delegiranog akta da područja također geografski okarakteriziramo? A druga stvar koja me brine, ovo što smo sada čuli o zaštiti određenih vinskih sorti, o tome smo već razgovarali u prošlosti. Pitanje je da li je e, članak 68 e, iz 2009. E, ugrožen? E, tu imamo recimo oblike boca za e, e, vino Frankovku. Tu taj oblik boce postoji već stotinu godina, stoga trebamo zadržati članak 68. To ne smijemo brisati kao što su to predložile neke sjevernoevropske zemlje. Stoga molim da se to također uz, uzme u obzir kod nacrta delegiranog akta kako bismo se s njime mogli složiti, a ne da ga u zadnji čas odbijemo. Bardzo proszę, pan poseł de Castro. Bardzo proszę. Hvala, gospodine de Castro, imate riječ. Hvala, predsjedniče. Toliko je toga već rečeno, pa neću ponavljati. Sasvim sigurno ovaj delegirani jak koji je zapravo primjena reforme sektora jedan je od primjera kako si mi u Europi uspjevamo zakomplicirati život. Naime, imali smo sustav koji je funkcionirao, koji nije bio skup i koga nitko nije htio promijeniti. A sada moram zahvaliti kolegi Mišelu Dantenu za to. Uspjeli smo malo nešto uravnotežiti, ali barem smo uspjeli blokirati ovu ideju potpune liberalizacije. Ipak ostajem zapravo i dalje zbunjen pred određenim stvarima. Neću ponavljati ono što su već rekli kolega Dorfman i drugi. Nadam se da provedbeni akt neće još više zakomplicirati ovu već tako složenu situaciju. Međutim, moje pitanje vezano za to što bi se moglo dogoditi kad se više ne bude moglo trgovati prijavima na ponovnu sadnju. Kada dakle poljoprivrednici ih neće više moći prodavati, a neće ih ni sami koristiti, kada, što će se dogoditi sa e, onim e, područjima e, u tom slučaju? Naime, moglo bi se dogoditi da se smanji vinogradarsko područje kada neki vinogradari više ne budu koristili mogućnost ponovne e, prava na sadnju. E, nadam se dakle, da će e, se komisija i vijeće moći dogovoriti oko nekog sretnog rješenja jer parlament nažalost više u tome neće sudjelovati. Hvala, gospodin Hojser riječ. Ja sam zahvalan gospodinu Kastru da da e, tu dolazi do raznih složenih promjena od komisije. A komisija je naglasila da je mnogo naučila u, pri ovom delegiranom aktu. Možemo postaviti pitanje komisije. 12 e, zemalja e, koje imaju vinogradstvo su se požalile na delegirani akt. Možemo li s tim živjeti ili e, još uvijek imamo tu razmišljanja um, e, već smo čuli jedno pitanje a to je da je važno da regijama e, dademo pravo suodlučivanja i vlastitog odlučivanja jer one najbolje znaju što treba još zasaditi gdje još postoje nezasađena područja naročito što se tiče strmih područja gdje je, su vinogradi nestali. E, tu moraju doći nova prava sadnje jer to ima vrlo važnu funkciju u krajobrazu, u krajoliku. E, to trebamo ispraviti sa ovim delegiranim aktom. Moramo reći da je se komisija pokrenula i to je dobro ali uvijek je opet e, jasno da tu e, trebamo vršiti i pritisak i od strane parlamenta i od strane vijeća kako bismo dobili zaista dobar akt. Hvala. Hvala. Zadnji govornik na popisu, gospodin Jakovčić. Dozvolite mi kolegice i kolege da vas obavijestim da smo upravo nedavno imali jedan značajan razgovor, jedan vrst brainstorminga o tome kako ojačati konkurentnost europske poljoprivrede i jedan od ključnih zaključaka u hrvatskoj je bilo da samo vrhunska kvaliteta i kontrolirana kvaliteta i kontrolirano porijeklo mogu zaista biti ono što je jaka konkurentnost europske poljoprivrede u odnosu na ostale, poljoprivrede u svijetu pogotovo tu mislim na vinsku industriju. E, kao čovjek koji je vrlo blizak e, vinogradarima i vinarima i kao sommelier moram reći da danas i južna amerika i južna afrika i australija proizvode odlična vina praktički su to sve naučili od nas europljana i mi ono što možemo odigrati na našu kartu i upravo ako budemo dobro kontrolirali porijeklo naših sorata i ako budemo dobro kontrolirali podrijetla vina koja se proizvode u europi. naravno da ni ja ne mogu zamisliti da nestanu neki teritoriji pod vinovom lozom koji su čak postali dio unesco ve E, baštine i u tom kontekstu apsolutno sam za to da se naprave iznimke kao što je prije malo spomenuto e, regije koje imaju strme vinograde regije koje imaju e, mogućnost da nestane sadnja i slažem se sa gospodinom de castrom da tu možemo razgovarati i treba razgovarati o mogućnosti prijenosa sadnje i da takve specifične slučajeve treba uzeti u obzir jer inače nam se zaista može dogoditi da regije koje su tradicionalno uzgajali vinovu lozu ali nažalost zbog demografskih ekonomskih i drugih razloga danas imamo problema u tim područjima mislim da treba predvidjeti specifikum da upravo zadržimo tradiciju na našem području a tu dolazim na ono što sam posebno htio naglasiti a to su rijetke sorte koje imamo u europskoj uniji koje u velikoj mjeri nestaju i mislim da bi tu trebali napraviti jedan pomak i tu mislim da bi komisija trebala posebno poticati upravo ono što danas postoji a rijetke sorte postoje upravo u takvim krajevima koji su da tako kažem eh, dalje od velikih eh, mjesta gdje veliki broj građana živi. u tom kontekstu zato sam da zaista imamo vrlo oštra pravila podrijetla proizvoda ali da uvažimo ove razne situacije koje mogu biti specifikum za pogotovo vrlo vrlo ruralna područja kojih na sreću još uvijek imamo jako puno u europi. Mislim da smo došli do kraja popisa govornika članova e, ovog odbora. Sad se obraćam gospodinu Korteu i molim ga da odgovori na neka od pitanja koja su e, pokrenuta sada. Imate riječ, gospodine. Hvala vam. Hvala vam na pitanjima. Dopustite da kažem da sebe ne doživljam ovdje kao predstavnika institucije koja je sveznajuća i koja nikoga ne želi služati Upravo e, u ovom kontekstu rasprave se i iznalaze najbolje rješenja za Europu i stoga ja uopće nisam postiđen ili ne bojim se da reći da su ovi sastanci jako korisni i postaraću se da vaši komentari budu e, prosljeđeni uzeti u razmatranje i e, zajedno s vijećem ćemo učiniti e, sve što je u našoj moći da zadovoljimo jedne i druge. To je ono što mi radimo u Europskoj uniji. Dakle, mi nismo ovdje da e, dodatno zakompliciramo stvari ukoliko je to i kako moguće. Dopustite samo da kažem par stvari kako bih odgovorio na postavljena pitanja. Mislim da je najvažnija točka koju sam sada čuo od nekolicine govornika, osobito gospode Andrieu i Dantana i Dorfmana, te gospodina lazoa gospodina Desa i još nekolicine drugih, rekli su da postoji opasnost za notorijetet, notorijetet za, za reputaciju. Ali, e, ovo je bio dogovor između vijeća i parlamenta i tako smo došli do tog teksta i kriteriji za sadnju, odnosno kriteriji za odobrenje dozvola za sadnju, e, tu, sta, tu se kaže da primjena toga ne smije predstavljati e, značajan rizik zloporabe reputacije e, zaštićene oznake izvornosti i zemljopisnog podrijetla. Dakle, to je tu tako piše i zatim piše, bit će očuvani ukoliko, osim ukoliko opasnost za tako što ne bude e, e, naznačeno od strane e, javnih vlasti. Dakle, tu imamo čisti primjer bona fide, dobre volje. I ovo je početna točka našeg razmatranja, vaš tekst, dakle, ovo je vaš tekst bio. Zatim prelazimo na delegirane akte, E, u kojem u članku drugom, ako se ne varam, dodatno se objašnjava što to znači, kako javne institucije dolaze do takvih e, zaključaka i to je dakle naš posao da, da pružimo mogućnost javnim vlastima da izvode takvo, tako što i tu se poziva na e, aneks prvi gdje u dvije stranice stoje dodatna pojašnjenja o tome kako ova, kako provesti ovu odredbu. Dakle, ja ovdje ne zastupam i ne branim nikakav e, ultraliberalni tekst koji e, slijedi neke političke ciljeve. Ne, mi ono, mi želimo e, provesti ciljeve koje su nam dali zakonodavci. Jako je teško sve zadovoljiti. Evo, ako se ne varam, gospodin Hojsling je postavio pitanje s tim u vezi. To je skoro nemoguće zadovoljiti sve strane, jer ponekad su zahtjevi proturječni. Ja ne želim ovdje zalaziti u pojedinosti, ali postoje važni proizvođači, države članice koje su veliki proizvođači koji imaju zahtjeve koji nisu kompatibilni sa drugim državom, zahtjevima država za proizvođača. E, dakle, to se stalno u svim sektorima dešava i naše je posao da pokušamo povezati sve te ciljeve, želje, interese i napraviti nešto čim e, nitko neće biti isuviše nezadovoljan. Naravno, mi ćemo ovo sve ponovno analizirati, osvrnuti se na sve točke koje spomenute i tekst koji ćemo vam poslati izmijenjeni, izmijenjena verzija delegiranog akta, dobit ćete ga prije kraja tjedna. Prije rasprave sa stručnjacima idućeg tjedna i tu ćemo nastaviti riješiti ove konkretne stavke. Čini mi se da je ovo bila glavna stvar koju je veliki broj govornika, uvaženih zastupnika Europskog parlamenta spomenuo. Potom tu su i pitanja o tome da li smo predaleko otišli, da su stvari postale prekomplicirani, da li e, da se možda mi bavimo nekim stvarima koje nisu, ne idu u interes e, vinogradarskog sektora i dok, ste, dok su neki govorili, ja sam prebrojao samo broj stranica u ovom zakonodavnom tekstu, da li je to ultraliberalni tekst, ovdje imamo samo četiri stranice, a delegirani akt ima 22, a provedbeni akt 25 stranica pravilnika. Dakle, stvarno trudimo se svim silama da e, donesene odluke e, od donošenja odluke do odobrenja e, sadnje e, ne budu stvari komplicirane i da ne budu nipošto e, na uštrb vinogradarskog sektora u Europi. Pitanje gospodina Dorfamana, Besa i Hoislinga o padinama o vinogradima koji se nalaze na padinama, da, to je nešto što je identificirano kao e, prioritetno stavka, tako da države članice imaju pravo pomoći onim vinogradarima koji se nalaze u takvim regijama, na jako strmim padinama. Dakle, to je nešto što je predviđeno. Zatim, gospodin Desi postavio jedno konkretno pitanje, jako konkretno pitanje, da li bi povrt toga države članice imale mogućnost e, na temelju prostornog uređenja i e, zakona na okolišu spriječiti i zaustaviti sadnju novih e, vinograda. Dakle, ako neko dobije e, dozvolu za sadnju vinove loze, da li država može reći da ograničiti sadnju na određena područja? Dakle, to je odgovor na vaš pitanje. Da, moguće je pod uvjet tom da se tu radi o novom vinogradu. U slučaju da tu već u toj dolini ima vinograd i da netko dobio dozvolu za sadnju, onda, onda ga se ne može spriječiti u tome, ne barem na temelju ovog teksta. Ali ako u određenoj dolini nema postojećeg e, vinograda i ljudi u tom mjestu, gradu, državi žele e, da se sade vinogradi samo na padinama, onda je to sigurno moguće. Pitanje gospodina De Kastra o prodaji prava na sadnju je nešto e, za što smo e, tražili e, podnijeli zahtjev za pravno tumačenje. Ja mislim da je to pravno pitanje razjašnjeno. Zatim pitanje holdinga gospodina Dortmana ako se ne varam. Da, pa to je isto pitanje koje proučavamo no stvarno ne bismo e, napravili, rado napravili pravu definiciju holdinga u vin, vinogradarskom sektoru, jer to je druga stvar, e, za, to nije kao u slučaju žitarica ili nekom drugom sektoru, to bi, to bi izazvalo dodatne komplikacije. Tako da definicija holdinga je ona koju koristimo horizontalno kroz cijelu Europsku uniju i koja se odnosi na poljoprivredno prehrambeni sektor. Eto, ja mislim da sam tako odgovorio na vaše pitanje. Hvala najljepša. E, ne vidim e, da bi itko još htio uzeti riječ. niti postaviti pitanja ili dati komentare. Prema tome možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda. E, revizorski sud i podrška promičbi konkurentnosti sektora vina. To se sve tiče fondova koji su e, poduparali promičbu sektora vina. Gospodin Korte, e, znam da e, znate da su članovi našeg odbora zainteresirani za reaktor, reakcije e, komisije na izvješće revizorskog suda. To smo trebali imati na dnevnom redu 23. srpnja, ali smo to morali odložiti zbog nedostatka vremena. Stoga smo to stavili na dnevni red danas. Veselim se što ćemo čuti izvješće komisije i izvještaj gospodina Kortea. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Vrlo mi je drago da je odbor našao vremena da e, razmotri e, ovo izvješće revizorskog suda o podršci promičbi konkurentnosti sektora vina Mislim da je jako važno da se parlament zainteresira za to izvješće i da nam pomogne u pronalaženju pravog odgovora. Naravno, komisija je u međuvremenu odgovorala detaljno na sedam preporuka suda i to ćete naći u objavljenom tekstu. U prvom redu bih htio reći, prije nego uđem u detalje, da ovi investicijskih programi e, uz nacionalne programe e, od koji idu od 2008. godine imali su dva cilja. E, prvo da se uspostavi ravnoteža tržišta koja je nije bila optimalna u ono vrijeme ako Imali smo e, preveliku e, proizvodnju od 18,5 e, milijuna hektolitara. To, se onda još dodalo ovom programu. Situacija je na tržištu došlo je do njega, do promjene zahvaljujući Evropskoj uniji koja je tu mnogo učinila i e, reforma tržišta i e, programi podrške su potvrđeni prošle godine kao e, u sklopu reforme zajedničke poljoprivredne politike. Tržišna strana reforme je bila vrlo uspješna. Potrošnja za vinski sektor je sada gotovo nula nema refundiranja za destilaciju i tako dalje, s tim smo zadovoljni. To je bilo moguće napraviti jer smo imali financijsku, financijske e, poticaje za to, da se za to e, pripremi, najbolje, da se najbolje pripremimo za Um, e, konkurenciju kao i e, promijenjenim e, navikama u konzumiranju pića, vina. Vrlo nam je drago što nas parlament uvijek podržava. Taj pristup nećemo promijeniti zbog revizorskog suda, zbog njihovog izvješća koji je bio kritičan. Ono što ja mogu reći o sedam preporuka suda, mi smo odgovorili na sve te točke, možete to pročitati. Spomenut ću samo tri odgovora. To su ključne političke točke u, izvješću. prvi, prva kritika suda je bila, najvažnija kritika je bila da postoji preklapanje između e, specifičnih programa podrške u vinskom sektoru i e, e, e, regionalnih programa za razvoj ruralnih područja. Imamo u zajedničku poljoprivrednu politiku i poticaje i regionalne poticaje, a sud je bio zbog toga nezadovoljan. Naš je odgovor na to bio u prvom redu. To je dio zakonodavstva čak i ako postoji preklapanje stvari tako stoje e, ne možemo povućemo ne možemo povući nijedan od tih programa jer to stoji u zakonu ali još važnije od toga uvjereni smo da ova dva program, programa program za ruralni razvoj i specifični program za vinski sektor da se oni nadopunjavaju oni su kompatibilni ono što radimo u, ka, u odgovoru da ćemo, e, jeste da ćemo promijeniti e, pravila primjene, e, da imamo razlikovanje između razvoja i poticaja za vinski sektor, za ruralni sektor, a sada smo u postupku prihvaćanja novih programa država članica za ruralni razvoj država članica do 2020. godine. To ćemo Uh, i pažljivo prostudirati kako bi se izbjegla kak, preklapanja. Druga kritika e, prema sudu je da e, potreba za e, pomoć u investicijama nije bila potrebna. Naš odgovor jeste da kad se traži pomoć za investicije, da to je također stoji u zakonu. E, točno je da da apsorpcija tih e, pomoći da ona nije bila vrlo dobra na početku. To je legitimna kritika, opravdana e, kritika, a možda i zbog financijske i ekonomske krize banke nisu bile spremne da sufinanciraju ove e, e, investicijske programe, pa je došlo do odlaganja i kašnjenja. Da li je investicijska pomoć korisna ili ne, e, ja mislim da je još prerano o, tome presuditi. Moći ćemo međutim pokazati pozitivan utjecaj ovih programa tijekom vremena. I na kraju, vrlo kratko, gospodine predsjedniče, revizorski sud je također je oštro osudio poticaje koji se u programima daje za promičbu vina. E, on nalazi da su ti poticaji previsoki, e, a nisu dovoljno ciljani. I tu bismo odgovorili na tu kritiku, e, to jest odgovorili smo da su promidžbeni e, programi važni jer moramo naći nove kanale prodaje vina i tu ovi programi promidžbe mnogo pomažu. E, isto tako ciljamo nove korisnike u Europskoj uniji. Također smo e, dali niz amandmana na provedbene akte kako bismo poboljšali e, izbor projekata i kako bismo dali prednost malim i srednjim poduzećima. Mislim da sam time uglavnom dao pregled e, ovog e, izvještaja. Možemo o tome naravno razgovarati. bit će mi vrlo drago da čujem vaše komentare i pitanja. Hvala lijepa. E, gospodin Zelan Garcia ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. Moram reći da kad sam u srpnju e, postavio pitanje o ovom pitanju na dnevnom redu, razlog tome je bio dok smo sastavljili parlament, e, imali smo ovaj izvještaj revizorskog suda pa je došlo do uzbune u mojoj zemlji i strahovanja. Mi smo to odložili do rujna. Želimo smiriti vinski vinogradarski sektor koji je vrlo nezadovoljan ovaj, ovim izvještajem revizorskog suda e, koji sadrži e, vrlo očite greške koje idu na uštrb sektora. Mm, e, e, čuli smo sve ove e, probleme koje je naveo predstavnik komisije. Revizorski sud je rekao da poticaji se daju velikim proizvođačima vina, što nije točno. On sud to bazira na potpuno pogrešnim podacima. Revizorski sud kaže da se e, računanje i računi e, vode tako da se poticaji daju e, poduzećima koji izvoze u iznosu od 200 milijuna eura. To uopće nije točno. Cifra je 50 milijuna, a ne 200 milijuna. Ta je informacija potpuno pogrešna koju čitamo u izvještaju revizorskog suda. Nadalje, u i svom izvješću sud se referira na druge netočne stvari. Sve što se tiče e, pomoći za ruralni razvoj i e, zajedničku poljoprivrednu politiku. E, neke mjere su sufinancirane, a ne neke nisu. Dakle, mjere se ne preklapaju, one su, one se ne preklapaju, već su naprotiv e, komplementarne. Htio bih znati do koje mjere je komisija kad se kaže o, o pregledu izvještaja zajedničke E, poljoprivredne politike, hoće li se ove dve mjere nastaviti? Da li će e, Europska komisija uzeti u obzir, do koje će mjere uzeti u obzir e, netočne zaključke revizorskog suda? Važno je, to je važno za budućnost naših mjera. Trebamo znati kakvu budućnost te mjere imaju za vinogradarski sektor Mm, e, ja sam bio izvjestitelj o tim proizvodima u posljednjem parlamentu. Mi smo htjeli osigurati da vino e, bude tretirano pod istim uvjetima kao i druga, druge vrste poljoprivrednih e, proizvoda. I stoga me toliko brine ovaj izvještaj revizorskog suda. Mislim da je to komad papira kojeg bismo se trebali riješiti. Ne bi, e, komisija ne smije koristiti ovaj izvještaj da e, diskriminira proizvodnju vina. E, kao što, sam, kao što je već navedeno, o, izvještaj sadrži mnoge greške i to je žalosno moramo e, stoga oštro reagirati na ovo izvješće. E, htio bih da se komisija obveže da mora nas osigurati da će e, da taj izvještaj neće uzimati u obzir pri ukidanju mjera. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Dorfman. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Mi smo sada e, čuli ovo izvješte komisije koje nas je umirilo. E, tu se čuje jasno da komisija e, nema namjeru da uzme u, u obzir ove preporuke revizorskog suda, to jest većinu njih. Kad pogledamo e, naše programe moramo vidjeti da je, e, znamo da mehanizam nacionalnih e, omotnica funkcionira. Mislim da poljoprivrednici vole znati da će pri eh, prodaji eh, proizvoda eh, dobiti novac, a da ne moraju računati na našu pomoć. Nacionalne omotnice dovode do toga da se vinogradarski sektor jača i da imaju bolju promidžbu te da mogu imati i bolju prodaju. E, danas govorimo i o TIPP-u. E, neće nam koristiti da imamo sporazume o slobodnoj prodaji, a da se ne brinemo za vlastite zemlje. E, mislim da revizorski sud mora uzeti u obzir da e, institucije imaju određena ovlaštenja ovdje i u, Brislu e, i u Europskoj uniji e, smo mi zakonodavci zajedno s vijećem a onda postoje i ljudi koji kontroliraju provedbu ovih zakona a to je revizorski sud ali se sud ne smije E, umišljati da on donosi zakone ili da nam mora davati dobre prijedloge kako donositi dobre zakone. E, neka se sud ograniči na svoje područje. E, on mora paziti na pravilnu provedbu zakona koje smo mi donijeli, a o dobrim zakonima ćemo se brinuti mi. Mislim da se nitko drugi nije javio za riječ e, s nekim pitanjima ili komentarima. E, možda možemo e, dati opet riječ gospodinu Korteu kako bi odgovorio na ova pitanja i komentare. Hvala lijepa predsjedniče. Eh, Zahvaljujem gospodinu Dorfmanu i gospođi Hranc na ovim vrlo dobrim pitanjima, komentarima i podršci za ono što mi radimo. Ovo izvješće neće utjecati na odluke komisije da, li, da nakon 2018. nastavi s programima. E, Imaćemo tada nove programe, ali e, pravila zajedničkog tržišta predviđaju nastavak takove politike dok ne donesemo nova pravila o kojima će odlučiti vijeće i parlament. E, to je jasno. Ne vidimo ovo izvješće kao nešto što nas sili da mijenjamo ovaj sustav. Moram također reći da spoznajemo, da smo svjesni nekih nedostataka gdje je e, sud e, ispravno e, dao neke kritike. Ne možemo reći da je sve kristalno čisto i idealno stvari u kojima smo mogli djelovati, mislim da smo tu djelovali. Potpuno se slažem sa razlikom između distinkcijom pomoć e, e, pod ovim e, programima i po programima ruralnog razvoja. Mm, tu ne možemo reći da zbog toga što vinogradarstvo dobiva novac iz ruralnog razvoja, da ne mora dobiti novac iz naših programa. Oni su komplementarni, to je već rečeno. E, naravno ove kritike uvijek se e, podnose i parlamentu i odboru za e, proračunski nadzor pa će i parlament odgovoriti na ovo izvješće gdje će se naravno uzeti u obzir mišljenje ovog odbora. Hvala lijepa. Ovo zaključuje ovu točku našeg dnevnog reda. I jasno, sada idemo na sljedeću točku. Hvala lijepa u prvom repu e, predstavniku komisije, direktoru Korteu. Idemo na sljedeću točku našeg dnevnog reda. Malo ćemo pričekati da naši govornici, naši stručnjaci zauzmu mjesto za ovim stolom. Onda ćemo čuti izlaganje autora studije. Pozvaću autore studije samo, ne, samo nekoliko minuta nemamo pauzu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 Prelazimo točku dnevnog reda gdje će autori predstaviti studiju o rizicima i perspektivama eh, eventualnog sklapanja sporazuma, trgovinskog sporazuma između Europske unije i SAD-a za prehrambeno poljoprivredni sektor Europske unije. To je naravno nešto što je itekako relevantno u okviru e, rasprave koje vodimo o poljoprivrednom sektoru i e, trgovanskim sporazumima. O tome ćemo osim svega govoriti sutra iza zatvorenih vrata. Znate da su ti pregovori započeli u lipnju 2013. godine poljoprivredni sektor zastupljen je s nekim vrlo osjetljivim temama. Među nama čitav niz uz, u gostiju gospodin eh, Ferber Mayer, gospodin Jean-Christophe Biro i gospodin Jean Fure. Odlučite među vama tko će započeti s izlaganjem. Da li... Eh, evo, izvolite, vi sami odlučite tko će od vas prvi predstaviti rezultate vaše studije. Hvala lijepa i hvala vam što se izrazili interes za naš rad. Zovem se Gabriel Federmar i ja ću vam dati važne činjenice i podatke vezane za izuze poljoprivrednih proizvoda u SAD-u. Nakon toga će eh, govoriti eh, eh, Jean Fouret iz Pariza, a nakon toga će Jean-Christophe Biro govoriti o kvalitativnoj procjeni e, mogućnosti i rizika koji se otvaraju sklapanjem trgovinskog sporazuma s SAD-om. Počnimo s činjenicama i statističkim podacima. Poljoprivredni sektor e, slabo pridonosi BDP-u kako u Europi tako i SAD-u 1,8% u Europi 1,1% u SAD-u. Dakle, u relativnom smislu doprinos u BDP-u je malen, međutim znamo da će poljoprivredni sektor imati jako važan utjecaj na sam trgovinski sporazum jer se poljoprivredni proizvodi koriste u mnogim industrijskim sektorima, u prehrambenoj industriji. Osim toga, to je vezano i za ruralni razvitak koji se odnosi na velike teritorije kako u SAD-u tako i u Europi. Povijesno gledano, poljoprivredni su proizvodi često bili u središtu mnogih razmirica, trgovinskih razmirica između SAD-a i Europske unije. No, s druge strane imamo i rješavanje razmirica koje su bitne, na primjer, vezano za banane ili međusobni sporazum vezan za ekološku hranu. Prema tome, bilo je problematičnih situacija, ali se i mnogo toga postiglo. Što se tiče uključivanju i isključivanju dinamične trgovine poljoprivrednih proizvoda između Europske unije i SAD-a. Najprije sirovi poljoprivredni proizvodi, žitarice, meso i tako dalje. Zelenom bojom označen je izvor iz Europe u SAD i vidite da se radi o malim količinama 1 do 2 milijarde eura godišnje, a od 1992. do danas nije bilo bitnog povećanja. Prema tome nije bilo trgovačkog rasta ovdje. Sada kada gledamo crvenom bojem uvoz iz sad u Europu, e, u posljednjih 20 godina ta količina se smanjila odnosno sa 10 milijardi kada je to bilo najviše 1996. godine na 5 milijardi u nedavnoj prošlosti. To je jako e, puno vezano s time što su sada izrasle nove zemlje koje izvoze poljoprivredne proizvode kao na primjer Brazil i isto tako vezano s situaciju u poljoprivredi u Europi. Što se tiče prerađenih proizvoda, Sjedinjene američke države bile su vrlo uspješne vidite novom zelenom bojom označeno sa 6 milijardi eura 1992. godine na 14 milijardi eura 2012. godine, dok je uvoz iz SAD-a u Europu bio više manje manji ili ponešto usporen. Europa ima trgovinski deficit otprilike od 3 milijarde eura u odnosu na SAD. Međutim, kada govorimo o prerađenim proizvodima, tu Europska unija ima trgovački suficit otprilike 9 milijardi eura. U posljednjih 20 godina e, sve skupa je došlo do promjene situacije početkom 90. godina kada je Europa imala trgovački deficit u odnosu na SAD, a sad se pretvorilo u suficit koji u današnje vrijeme iznosi otprilike 6 do 7 milijardi eura. Usporedimo li trgovinsku razmjenu između Europe i SAD-a po pitanju poljoprivrednih proizvoda, odnosno hrane, onda vidimo da u poljoprivredno-prerađivačkoj industriji su situacija manja u odnosu na druge industrije, recimo u sektoru e, strojeva, e, tu je situacija 1 naprema 4 usporedno sa poljoprivredno prehrambenom industrijom. E, I vidimo da kada gledamo izvoz sada SAD-a, to predstavlja svega 4% u odnosu na sveukupne robe i usluge. Količina izvoza predstavlja 12 12% europskog BDP-a. Kada ne bi bilo izvoza iz SAD-a, BDP u, bi ukupno e, se smanjio za 1,1 postotak. Dakle, ništa dramatično. Ako gledamo situaciju za e, tržišta e, SAD-a za europske proizvođače, crvenom bojom označen je udio uvoza u Europu u prehrambenoj prerađivačkoj industriji koje je započelo sa 2% 1992. godine sve ukupnih uvoza iz SAD-a, a sada samo 10% dolazi iz SAD-a. E, slična situacija je kada gledamo na europski izvoz sirovih proizvoda. Amerika kao izvorište za Europu da je samo 2% sveukupnog uvoza 1992. godine dolazilo iz SAD-a, sada dolazi prije 607%, a kada se radi o prerađenoj njim proizvodima, situacija je manje dramatična. 1992. SAD je predstavljao 22%, cijelokupnih prodaja u SAD, a sada ta brojka iznosi otprilike 15%. No, to je otprilike sve slično sada i prije. Međutim, relativna važnost SAD-a je i dalje bitna. Točno je da je američko tržište važno tržište za izvoz europskih poljoprivredno prehrambenih proizvoda, ali to je također bitna zemlja iz koje se uvozi. Druga po redu nakon Brazila. Neke europske države se više ovise o izvozu poljoprivrednih proizvoda nego druge. Crvenom bojom ovdje je označeno 6,5% cjelokupnih izvoza. Naprimjer, Danska je zemlja gdje je izvoz poljoprivrednih proizvoda jako velik. Druge zemlje, Njemačka, Češka ili Slovačka, nisu toliko ovisne o izvozu poljoprivrednih proizvoda. Drugim riječima, ako nešto pođe krivo vezano za sporazum TTIP, nekim će se zemljama to osjetiti više nego li u drugima. Izvoz iz Europe u SAD je zaključno dakle 15 milijuna što iznosi oko 3% dodane vrijednosti u Europi. U Europi imamo e, suficit otprilike 5 milijardi eura godišnje u današnje vrijeme, ali to je uglavnom se odnosi na e, pića, viski, vino i neka gotova jela. A u obrnutom smjeru situacija je više ili manje ista u 20 godina i postoji razlika u situaciji među pojedinim državama članicama Europske unije. A sada bih vam pokušao odgovoriti na pitanje zašto imamo tako malo e, izvoza u SAD i zašto je taj sektor bio prilično nedinamičan u posljednjih 20 godina. Ovo što vidite plavom bojom su e, dažbine koje u prosjeku na uvoz iz SAD u Europi iznose na otprilike 12,5%. S druge strane, e, dakle u drugom pravcu to iznosi oko 6%. Ako dakle to usporedimo i s drugim proizvodima, dažbine u poljoprivredi u Europi su prilično velike. Postoje neke sektori na koji se plaćaju veći porezi nego neke druge. Za žitarice se ne plaća porez. 50% trgovinske razmjene između Europe i sad nije e, podvrgnuto porezu. Ali u, e, kada se radi o duhanu i šećeru, onda vidimo da ima da su tvrtke drugačije u SAD-u, na primjer, da se plaća 20% na te proizvode. Ključ ove rasprave nisu same dažbine, odnosno porezi, već e, ne tarifne mjere, a to su zapravo neželjene nuspojave mjere, mjera, mjere koje zapravo imaju dobar razlog postojanja, to su sanitarne ili finotosanitarne mjere koje trebaju zaštititi i ljude i životinje i okoliš ili e, pak e, neke sanitarne mjere kojima se štiti zdravlje. Ali postoji također i e, zahtjev za kvalitetom. Mi zapravo u našim istraživanjima pokušamo znači koje su te netarifne mjere, pokušamo ih izmjeriti, a nakon toga pokušavamo otkriti koja pravila, koji zakonski propisi koje su oni koji ograničavaju neosnovanu trgovinu, a zapravo nemaju tako pozitivan efekt iz kojeg su e, i uvedene. Većina poljoprivrednih proizvoda, sanitarni i ne fitosanitarni proizvodi. E, tu imamo e, jako e, jednu zapravo kategoriju koja je sasvim logična jer kada govorimo o poljoprivrednim alatima onda su tu fitosanitarni aspekti puno, puno manje bitni. E, i izvan poljoprivrede postoje u okviru sporazuma TTIP zapravo predložene visoke dažbine. U tom smislu poljoprivreda nije izuzetak. Postoji jedna velika debata, naime o tome kako možemo to izraziti na računarskim modelima. To zapravo nije lako napraviti. S druge strane, Atlantika e, čini se da je situacija zapravo slična od tarifne i netarifne kod tarifnih i netarifnih poreza. A rezultati naše studije su slični rezultatima drugih studija. Ono što znamo je da je trošak netarifnih mjera u prehrambeno poljoprivrednoj industriji da su puno veće nego u drugim industrijskim sektorima. Zaključno vezano za e, tarifne barijere, na uvozu u EU 12%, što je šest puta više nego u e, e, manufakturnoj industriji. A E, one su e, visoke recimo za mliječne i mesne proizvode. Smatra se u današnje vrijeme da su netarifni troškovi zapravo viši i ponekada iznose 50% i čak i više u nekim područjima. A Naša studija pokazuje da je pitanje tarifnih i netarifnih poreza puno osjetljivije u trgovinskim razmjerima između Europske unije i SAD-a nego između Europske unije i nekih drugih zemalja OECD-a. A sad dajem riječ Žanu Fureu. S nema brojnih e, podataka, barem ovome što se da mjeriti. Možemo se osvrnuti na kvantitativnu analizu potencijalnog sporazuma između EU i SAD-a i za to koristimo model Mirage. Dakle, sve je dostupno na internetu, tako da vam neću obrazlagati sustav funkcioniranja ovog modela. Dakle, kao što znate, rezultati pregovora takvi kakvi jesu i kakvi su poznati prošlog ljeta, e, u biti nisu još poznati, tako da postoji velika mjera nepoznatog u ovom dogovoru između SAD i Europske unije, a uopće se i ne zna da li će doći do sporazuma. Ono što je napravljeno, odnosno što smo mi napravili, pokušali smo prikazati potencijalni sporazum ali ovdje imamo samo otprilike 25% smanjenja e, dažbina u netarifnim e, mjerama i usklađivanje, progresivno potpuno usklađivanje carina. Ovo se prikazano detaljno u izvješću. Dakle, najprije smo nastavili napraviti usporedbu našeg referentnog sporazuma gdje u jednom imamo samo e, carine koje su ukinute, a u e, drugom gdje to nije slučaj, no neću zaostati u detalje. Dakle, u prvoj točki vidite ovdje prikaz razine trgovine 2025. godine, dakle ovo je ovo su predviđanja koje učinio naš e, model sa i bez trgovinskog sporazuma. Dakle, plavom bojom je označena situacija bez sporazuma, a crvenom bojom e, prikazana je kakva, kakva je procjenja u slučaju potpisivanja sporazuma. Tu vidimo da poljoprivreda i prehrambeni sektor, onaki kakvi su u zadnjih osam godina, da e, predstavljaju mali udio u usporedbi sa industrijom, na primjer i to je isto tako dosta malo poredeći sa dodatnom trgovinom koja bi se e, odnosno dosta je malo i ovo e, kako je prikazano ukoliko bi se e, potpisao taj sporazum, ali kao što vidite žutom bojom tu, se tu je prikazan relativ, prikazano relativno povećanje, a to bi moglo doista uveliko da se poveća spram onog što predstavlja danas, ako to je skoro E, odnosno više, više skoro 50% više e, za EU i preko 50% za e, Sjedinje države. Dakle, kao što vidite ovdje ovaj opći prikaz koji se može sektorski razložiti, ovdje vidite da smo ne samo analizirali varijacije, ovdje vidite dodatnu trgovinu do koje bi došlo u slučaju potpisivanja ugovora i to je izmjereno u postocima. Kao što vidite u velikom broju sektora, koje je Gabriel spomenuo kao e, najzaštićenije, tu postoje spektakularna povećanja. Na primjer, e, europski izvoz e, crnog mesa mogao biti e, petrostruko uvećan, ali to e, ne predstavlja veliki udio s obzirom da je izvorno dosta mali udio. Dakle, tu imamo samo 44 milijuna eura, to predstavlja 44 milijuna eura danas e, ovaj izvoz crnog mesa i čak i ako se e, umnoži sa pet puta, to ne predstavlja ogromne iznose. Što se tiče SAD-a, ista je situacija, tu ću preći E, brže, imate veće varijacije u određenim sektorima kao što je sektor e, mliječnih e, proizvoda i čak iako je ovo procentualno izraženo, opća stvarna količina nije u biti ogromna, stvarni iznosi. Gledajući sektorski, evo, možemo pogledati one koji su se ponajviše koji, koji bi najviše napredovali procentualno. Dakle, govorimo procentualno, a ne o količini izvoza. Ovdje imamo sektore koji više, koji su, koji su značajniji za obje države i ima ih nekoliko koji stvarno daju svoj veliki doprinos, e, odnosno znatno se povećavaju u slučaju potpisivanja. U prvom to i druga hrana, dakle tu je riba, povrće, sokovi i tako dalje. A e, zadnja stavka, drugi usjevi tu su e, duhan i još neki e, koji se manje izvoze. Dakle, evo, to je skoncentrirano u nekoliko sektora samo i tu su stvari izražene u milijardama dolara i eura. I Završno želim reći da je sava ovaj izvoz produkt potpisivanja sporazuma. Dakle, ono što pokazujemo u ovoj analizi jeste da skoro samo američka poljoprivreda će biti jača nakon potpisivanja i tu dolazi do povećanja od 0,4% u slučaju Amerike, a u Europskoj uniji mi bismo izgubili na dodano vrijednosti usprkos činjenice što postoje povećanje izvoza zahvaljujući potpisivanju sporazuma moglo bi doći do nekih fluktuacija unutar Europske unije i mogli bi određeni proizvod biti zamijenjeni e, američkim, tako da eto tu dolazi do određenih fluktuacija. Samo želim dakle napraviti e, mali rezime. Dakle, a poljoprivredni izvoz ne predstavlja veliki udio u potencijalu e, izvor povećanja izvoza, ali e, ipak e, procentualno izraženo može doći do spektakularnih povećanja i ta dobit e, se grupira isključivo u nekoliko sektora, vi to imate detaljno izraženo u svojim, svojoj dokumentaciji. Zatim postoji određeni rizik od e, promjena situacije interno unutar Europske unije, e, a što bi moglo biti izazvano e, potpisivanjem ovog e, sporazuma. A sada predajem riječ Kristofu da završi izlaganje. La modélisation euh, était sur des secteurs assez agrégés et vous avez vu que le scénario... Ova obrada je, euh, odnosi se na... Euh, od, euh, vidio se u stvari da 25% je dosta uh, šturo izraženo. Htjeli smo iznijeti mogućnosti i opasnosti ovog sporazuma i uh, htjeli smo analizirati tri aspekta i tu smo htjeli vidjeti što se može desiti glede ofanzivnih, tako da kažemo, interesa Europske unije glede e, tržišta, drugdje smo gledali rizike glede konvergencije tržišta i e, rizike, na primjer, za uspostavu e, zajedničkog pravilnika sa između SAD-a i Europske unije. U tržnim mogućnostima mislimo da ovaj e, sporazum može biti e, od predstavljati dobrobit za Europsku uniju i glede određenih sektora može se povećati izvoz proizvoda iz EU u SAD, ali to je dosta ograničeno. Onda gdje se stvaraju prave mogućnosti, to se odnosi na e, mliječne proizvode, osobito na mliječne prerađevine smanjenje carina neće biti dostatno, tu su još e, određene dažbine koje e, nam se štetu izvozu iz Europske unije, ali ukoliko oba ta elementa budu uklonjena, onda bi to stvorilo velike mogućnosti i dodatne mogućnosti za europsko tržište. Također je doista moguće barem ako gledamo kako stoji situacija u zadnjih nekoliko godina, dakle, postaje mogućno da Europska unija izvozi velike količine šećera s američkim državama, ukoliko naravno dođe do e, potpisivanja sporazuma. Ali to će sve ovisiti o situaciji na svjetskom tržištu, a vjerojatno e, će doći do protusluge glede e, etanola, cijene tržišta etanola i izoglukoze. Mislimo da bi moglo tu doći do određenih e, protusluga jer je SAD tu jako konkurentan. Postoji također i mogućnost izvoza mesnih prerađevina, ali i to uveliko ovisi o E, fitosanitarnim mjerama koje su na snazi u SAD-u, a e, njihove carine su dosta e, slabe, tako da uklanjanje carina neće biti dostatno za ostvarenje napretka. Poslije također mogućnost da se smanje distorzije koje europski proizvođači imaju spram američkih proizvođača, a to se odnosi prvenstveno na distribuciju i povrat poreza, odnosno poštedu poreza. Osim toga, ukoliko sporazum omogući da se riješe problemi glede e, zaštićene oznake e, zemljopisnog podrijetla, to bi bilo od velike koristi za e, europske vinare i osobito bi to omogućilo dakle manje manje komplikacija za stupanje E, na američko tržište jer u SAD-u ima više agencija koje rade e, o e, dodjelu tih oznaka, sve to je jako složeno i predstavlja prave prepreke izvozu na američko tržište. Naravno, sve ove stvari ovise o pregovorima i onome što će EU uspjeti izvući iz tih pregovora i moramo imati na umu da ne smijemo zanemariti ni činjenicu da veliki broj tih odredbi E, ovisi i o američkim saveznim državama i bit će ih teško ukinuti. S druge pak strane postoje i e, opasnosti po europsku poljoprivredu i tu smo evidentirali nekoliko sektora u kojima su Sjedinjavačke države jako konkurentne i u kojim sektorima bi liberalizacija mogla predstavljati razne probleme na unutarnjim europskim tržištima. Oni su ovdje navedeni. Jedna od točaka koje spominjemo jeste e, sektor mesa. E, ne govorim o e, govedini isključivo već već o kramu zarama jer, u SAD-u to je nešto se proizvodi bez hormona, a je, puno su povoljnije nego što je to slučaj u Europskoj uniji, a u tom sektoru e, puno toga je pokriveno od strane krava muzara koje imaju jako elastičnu ponudu, da tako kažem, jer ima 500, 100, 500 milijun e, tona e, mesa, to je upravo meso od Muzara koji će apsorbirati te e, troškove. Dakle, tu imamo problem, poteškoći, to je nešto što stoji u svim trgovinskim sporazuma Europske unije koji je do sad bio reguliran kvotama carinskim kvotama. Postoji jedno konkret, konkretan problem što se tiče e, piletine, tu bi mogle, e, mogao američki izvor zamijeniti brazilski, a u nekim e, sektorima se traži osvrće uveliko na sektor glukoze, koji je dosta nepoznat, ali kao što znate američki pića su zašećerena šećerom iz kukuruza, a ne od repe, je jeftiniji. Dakle, i tu postoji jako važna stavka gdje se može štediti. Evo, mi smo ovo analizirali, to i još neke stvari, osobito pitanje razlike u konkurentnosti, jer jasno je da postoje velike razlike u tome između sad i EU, to je dosta poznat to, to se može nalaziti u tiskovinama, dakle glede um, rektopamina, somatotropina i e, svega što se ubrizga u meso. Dakle, u, u tom u tom sektoru, ukoliko se to sve ukine, moglo bi doći do prednosti za europske proizvođače. No, poljoprivredna politika daje prednost proizvođaču na s one strane e, Atlantika. Američki poljoprivrednici se žale u slučaju potpisivanja sporazuma na to što Europska unija uveliko subvencionira svoju poljoprivredu, a naši poljoprivrednici se žale na suprotno studija koju smo napravili za Europski parlament prošle godine je takva da smo došli do zaključaka e, da Europa e, više podržava svoje poljoprivrednike od sad ali vidovi podrške su više takvi u SAD-u barem više potiču na proizvodnju i izvoz, dok e, to nije baš slučaj u Europskoj uniji. I postoji također i rizik da ukoliko ne dođe do harmonizacije, onda će doći do distorzije konkurentnosti o, kojim, kojoj smo pričali, ali ukoliko bi došlo do harmoniziranja tržišta, to bi moglo izazvati još drugi niz problema, konkretno, ali ne isključivo, u e, poljoprivredno e, prehrambenom sektoru u slučaju pesticida je takav da teško vidimo kako bismo mogli pomiriti ta dva jako različita pristupa američki i europski. Mislim da ne možemo govoriti o međusobnom priznanju, to je terminologija koja je korištena e, u Europskoj uniji, dakle bez zalaženja u pojedinosti iz tehničkih razloga je jako teško da dođe do tog međusobnog e, priznavanja jer neki imaju pozitivne propise i popise, a drugi imaju opet i negativne. Evo, kao što smo vidjeli u direktivi REACH, ona je jako različita, pristup e, tome je jako različit s jedne i s druge strane Atlantika. Dakle, zaključno želim reći da postoje razine e, razmjene, trgovinske razmjene koje se smanjila u biti e, u, e, između SAD i Europske unije, a možemo samo spomenuti e, prodaju e, alkoholnih pića i vina koje je stagniralo zadnjih nekoliko godina. Postoje neke mogućnosti, neke niše, ali to je ograničeno na ofanzivne te takozvane interese Europske unije, ali postoje i opasnosti na u velikom nizu sektora od gubljenja prednosti. Dziękuję Hvala lijepa e, trima stručnjacima na vrlo zanimljivim prezentacijama. E, ovo nije najbolje vrijeme da o ovome razgovaramo. Znamo da su ove informacije vrlo zanimljive, ali su i vrlo složene Sada ćemo imati diskusiju. Gospođa Erant Karsija ima riječ. Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. Htjela bih zahvaliti stručnjacima na njihovom izvješću i na njihovom radu. Slušala sam vrlo pažljivo Vidim da su i oni uložili mnogo truda u pripremu ovog, e, ove studije. E, čula sam da je ukidanje e, carina, 90% tih carina, biti će još uvijek 10% carina na neke proizvode. E, imamo i međutim druge probleme, jedan drugi problem koji raste u posljednje vrijeme, a to su administrativne prepreke. E, a to su zdravstveni propisi, fitosanitarni propisi i to zahtjeva pažljivo proučavanje ovog područja. Željela bih reći još, e, željela bih čuti nešto više o tome jer će to biti vrlo značajno za neke od naših proizvoda. Mm, treba ukinuti možda te prepreke. Radi se i o sigurnosti hrane, kao i u zdravlju životinja. Trebamo sporazum između dva velika bloka, inače će naši proizvođači poljoprivrednici, a naročito e, stočari e, će biti gubitnici u ovom sporazumu sa Sjevernom Amerikom. Imamo vino, imamo ulje, ocat, e, sve te stvari. To će biti dobro za njih. moramo se e, riješiti problema na granicama, što je e, e, vrlo zabrinjavajuće u sadašnjem trenutku. Imaćemo problema sa stokom. Tu imamo neke negativne aspekte i primjedbe SAD-a. Ako gledamo pregovore sa Kanadom i nekim drugim zemljama, to je bilo vrlo korisno za goveđe meso i e, perad u Europi. Moramo osigurati da tu nemamo gubitnika u ovom vrlo važnom sporazumu. Kako se možemo riješiti prepreka koje sada postoje? Hvala lijepa. Imamo 12 govornika na popisu. Molim da se usredotočite na pitanje. Budite kratki. Usredotočite se na pitanje stručnjacima kako bismo imali dobru diskusiju i kako bismo pokrili e, ovo područje, barem donekle. Kao što sam rekao, precizna pitanja gospodin Agnju i gospodin Besce. Hvala lijepa. Ovo je e, stvarno pitanje prvog govornika e, s moje desne strane. E, spomenuli ste ne carinske mjere za uvoz žitarica iz SAD-a. Te necarinske mjere mogu biti jednake 50% carine. Možete li dati bar jedan primjer necarinske mjere E, protiv uvoza žitarica u, iz SAD-a. To ne može biti GM jer tu mi uvozimo e, e, žitarice genetski modificirane iz, iz SAD-a. A druga stvar su standardi. Ovo je primjer koji sam ja već postavio i prije u odboru a, a, e, to su e, e, ekološka jaja, ekološki uzgena jaja. Oni, ona moraju imati žig kod nas na ljusci i ne smiju biti oprana, a u Americi moraju biti oprana i moraju biti bijela i prevučena voskom koji je ovaj, koja je definicija ovakovih jaja, prirodno e, e, uzgojenih jaja ili... Hvala lijepa, gospodin Des. I zatim gospodin Hojzlin. Hvala lijepa. I hvala. Prvi govornik je rekao da imamo šanse na području proizvodnje mlijeka E, recimo imamo jednu zadrugu koja provodi, proizvodi mlijeko. Mi smo prije e, izvozili mnogo u SAD, a sada je to tržište e, propalo zbog kursa dolara eura, a drugo zbog carina u SAD-u. Vi ste rekli da i ukidanje carina da će postojati mnogo preprika jer e, Amerikanci imaju e, standarde koji se ne mogu ispuniti. E, recimo Australci imaju neke norme koje se nikako ne mogu ispuniti. A Amerikanci su poznati po tome da im stalno nešto pada na pamet čime šikaniraju uvoz mm, mm, mm, i povisuju standarde E, moramo dobiti dobar sporazum u tom smislu. A drugo je promicanje. E, prije no što smo zaključili agrarnu reformu, e, poznato vam je da u SAD-u su tamo poljoprivredna dobra mnogo veća, pa su i poticaji veći nego kod nas. Ja sam E, oni imaju sustav osiguranja i svakih e, četiri godine kod e, predsjedničkih izbora su štete najveće u poljoprivredi pa se daju i najveći poticaj i najveće odštete poljoprivrednicima. Amerikanci su, su tu jako uporni kad se radi o poticajima za poljoprivredu poljoprivredu. E, I zadnja stvar, ako vidimo e, u Kaliforniju e, kako se kako se prevozi poljoprivredna roba ili poljoprivredni proizvodi sa duplim zidovima u kontejnerima Mislim da je to jedno, jedan važan problem. E, e, gospodin Hosling i gospodin Andrew nakon toga. E, ja mislim da je ova studija trebala doći na početku pregovora. A da li je ova studija poznata i pregovaračima? E, mi ne možemo prisustovati pregovorima. Imamo pitanja, e, recimo, e, imamo veliki potencijal ako snizimo carine, ali to nisu međutim kritična područja. Možete li si predstaviti na kraju da ćemo našu uredbu baciti u smeću? o, našu uredbu o higijeni ili e, one e, zaštitne mjere koje smo uveli e, s teškom mukom kako bismo potakli trgovinu. Ne mogu si zamisliti da će američka strana reći mi ćemo povisiti svoje norme sada u svjetlu ovih pregovora. Mm, mislim da će standardi pasti. Mm, mm, nećemo se e, složiti za neku višu granicu, već za niže standarde sigurnosti i tako dalje. E, e, recimo kad se radi o sirovom siru, neprerađenom siru i sigurnosnim mjerama i tako dalje. Ono što bih htio razmotriti jeste e, tko profitira unutar europske poljoprivrede koje poljoprivredne strukture e, e, će ovdje dobiti a koje izgubiti američka poljoprivreda je deset puta veća od europske i tu su mnogo veća dobra nego u Europi pa si mogu zamisliti da će tu veliki proizvođači imati dobit E, hoće se, e, se, hoće li se ova trgovina i odraziti i na jug Europe ili će oni biti gubitnici? Još jedno pitanje, a ovo niste uzeli u obzir. E, kako će se razvijati cijene poljoprivrednih proizvoda? Hoće li i to tu doći do utrke za snižavanje cijena? Hvala lijepa. E sada imamo gospođu Andru prvo. Hvala predsjedniče, ja ću biti kratak. Želio bih se zahvaliti na ovom izlaganju morat ću dobro pročiti ove materijale koje su nam dali. Ako sam dobro razumio trećeg govornika, ako dođe do liberalizacije bez harmonizacije, to će imati velike utjecaje na situaciju u Europi. I isto tako kažete da će e, se izroditi veliki problemi ako dođe do usklađivanja hoće li do tog usklađivanja moći doći ili ne, jer razlike su jako velike, pa će sam taj postupak biti vrlo težak. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Ja ću se držati ovog vašeg propisa, postaviti ću samo pitanje. Hvala vam na detaljima izvjestitelji. E, pitanje je o govedini. E, najveći, najveća žrtva ovog e, sporazuma je govedina kako će značajno biti smanjivanje proizvodnje na ovom sektoru i koje će biti socioekonomske posljedice za europsku posljedicu. U Irskoj sada su već e, postoje veliki pritisci na e, industriju goveđeg mesa. E, što se tiče konkurentnosti europske poljoprivrede vis-a-vis Amerike, da li se cijene mogu i troškovi mogu prilagoditi tijekom vremena? E, e, vidite li neki način na koji će europska poljoprivreda e, se moći nositi s američkom poljoprivredom? A treće pitanje, pitanje harmonizacije usklađivanja, to ide prema gore ili prema dolje u, na području standarda i propisa? Što Eh, gospodin Nikolson ima riječ. Hvala lijepa, predsjedniče. Gospođa McGinnis mi je, uzela eh, riječi iz usta. Eh, nema sumnje da je ovo cijelo područje vrlo riskantno, ali nosi i velike mogućnosti Znam, ako ste slušali nek, e, ovih, na, e, ovim, e, ove, ovo izlaganje i ako ste čitali tisak, vidimo da imamo i mogućnosti, i šansi i rizika. ne, ne sumnjam da ne znam da li je, e, mislim da je e, čaša ili pola prazna ili pola puna. E, ja bih ponovio ono što je rekla Marija Maginis i mene brine ovo, ovaj problem jer ova zadnja verzija zajedničke poljoprivredne politike stavlja veliki pritecak na govedarsku industriju. Odakle ćemo dobiti govedinu? E, e, gospodin Agnju je postao dobro pitanje o jajima, a ja bih htio nešto znati kako stoji situacija e, sa svinskim mesom. Kanada je ispala sa tržišta za svinjetinu. Tu slična opasnost postoji i za piletinu i peradarsku industriju ako moramo biti oprezni i moramo se e, brinuti za interese našeg poljoprivrednog sektora. E, gospodin Sinra i gospodin Jar. Hvala lijepa predsjedniče. Htjela bih e, početi E, time da sada imamo e, podatke, cifre pred nama, one nisu neutralne. E, cifre odražavaju vrlo hladan način na koji komisija postupa u ovom sporazumu koji, imaju, koji ima ogroman utjecaj na život građana i poljoprivrednika u svijetu E, tko će e, imati koristi od, od e, trgovine hranom u Europi u SAD-u? Vrsta hrane o kojoj govorimo jeste hrana koja se može proizvoditi i u Europskoj uniji za našu vlastitu potrošnju ili u SAD-u za Amerikance. Mm, mislim da E, situacija u kojoj smo sada, e, e, situacija sa naftom i klimatskim promjenama. Da li će ova vrsta proizvodnje biti izvediva ili će još pogoršati situaciju? Na osnovi podataka koje ste nam dali, koji je trošak uništenja malih farmera u Europi, koji će biti trošak za naše zdravlje? E, ovo usklađivanje na cijelom području proizvodnje. E, možete li nam dati neki podatak o socio, sociološkom utjecaju, o utjecaju na okoliš i na o utjecaju na situaciju i e, dobrobit naših poljoprivrednika? Sada imamo embargo koje je postavila Rusija na proizvode iz Europske unije. E, to e, utječe na cijeli poljoprivredni sektor u Europskoj uniji i dovodi do još veće krize. E, da li će ovaj sporazum također ugroziti interese naših građana? Na kraju E, ne govorimo li možda o interesima velike industrije, industrije pesticida, e, ne, ne bi li bilo možda bolje povući ovaj sporazum? Gospodin Jar ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. Ja sam zahvalan e, predavačima što su nam govorili i o šansama i rizicima. Mm, e, ja imam e, dojam da postoje samo rizici i da to moramo diskutirati. Ja ću se koncentrirati na pitanja. Sa pregovorima ne možemo sve, sve riješiti E, e, e, recimo područja no-go područja koja ne dolaze u obzir za nas. Da li ima i područja za, za SAD koja su no-go područja? Kolege su pitali da li očekujete usklađivanje u kojem tempom, u kojem pravcu možemo imati harmonizaciju koja je dobra, a i koja je loša. A treće pitanje e, e, kako je sa sporazumom s Kanadom. Je li to dobar prijem, primjer ili se to ne može usporediti? E, kakve su kolateralne štete ovog sporazuma? Gospodin Castro, gospodin Castro, gospodin Buda. reći da sam ja zapravo skandaliziran. skandalizirao me ono što mi je rekao gospodin Biro. A on je najavio da je naša poljoprivreda u Europi više subvencionirana od one u SAD-u. Molim vas gospodine, od kada naši poljoprivrednici imaju više subvencija nego li Amerikanci? Jer američka poljoprivreda je došla do rekordnih razina. Čak će biti neki rizik za tržište. Molim vas, možete mi dokazati ovo što ste rekli. A drugo, jako dobro znate da imamo ovdje jedan disbalans u odnosu na tečajnu razliku između eura i dolara i stvarno ne vidim kako tu naši poljoprivrednici mogu dobiti. Hvala. I ja sam e, se zapravo javio za riječ i baš je dobro što e, interveniram nakon kolege. Naime, htio sam se zahvaliti našim trima izlagačima. O, neke su stvari tu vrlo jasno rečeni da ćemo mi izgubiti kada govorimo o, o uvoženju sirovina Međutim, kada se radi o prerađenim proizvodima, onda američko tržište postaje sve interesantnije za europske proizvođače. Isto tako neke zemlje će kao rezultat ovog sporazuma više profitirati, druge manje. Zato je i teško napraviti takav sporazum ali ovaj eh, američki zakon Fair Bill je sasvim sigurno komplicirano o tome je govorio moj kolega. 95 milijardi dolara košta američki food stamp, dok naša zajednička poljoprivredna politika košta manje. I eh, mi imamo 10 milijuna poljoprivrednika u Europi, a e, ima ih po manje u Americi, što znači da je po poljoprivredniku pomoć veća. Naime, američki fair bill jako se orijentira na izvoz, drugim riječima, oni daju e, puno subvencija za izvoz. A kod nas smo se više usmjerili na mala e, dobra, male poljoprivrednike. Što biste vi o tome mogli reći, jer za par godina se nadamo da ćemo revidirati sadašnju zajedničku poljoprivrednu politiku. Hvala lijepa, predsjedniče kriza koja dolazi iz Ruzije e, nam pokazuje kako važan može biti ovaj sporazum o slobodnoj trgovini. Ali, tu postoji uvijek ali, Europa je jako osjetljiva na genetski modificirane organizme. Pitanje, jeste li ocijenili udije genetski modificiranih organizama u, u uvozu iz SAD-a? Kao što znamo, zakonodavstvo e, koje se tiče GMO-a je vrlo strogo u Europskoj uniji, a nije tako strogo u Americi. Da li sada e, e, to uzimamo u obzir i želimo li to držati pod kontrolom? U nastavku ovoga mi ćemo nastaviti e, ovu diskusiju i sutra. Hvala predsjedniče. Zaista mi je vrlo drago da ovdje vodimo ovu diskusiju. I danas i na drugim forumima ćemo moći analizirati niz problema koji nas brinu u ovom sporazumu. E, trgovinski tijekovi e, u oba smjera nisu jako veliki. Prema tome imamo vremena da sve pažljivo analiziramo. Ne smijemo e, doći prebrzo do zaključaka to je tim važnije što jer je sama struktura sektora e, drugačija u SAD-u, oni imaju federalnu strukturu, a mi imamo u Europi drugačiju strukturu. E, prema tome ćemo imati takozvanih e, spillover efekata i oni će biti različiti za razne države članice Europske unije s druge strane, ako e, analiziramo TTIP, moramo uzeti u obzir i način e, mehanizme e, poticaja u Europskoj uniji. Kako će se oni mijenjati? Ja imam dva kratka pitanja. Prvo, E, a s jedne strane imamo e, veće e, mogućnosti plasiranja mlijeka, a s druge strane cijena teletine će diktirati cijenu mlijeka. Da li će viša prodaja mlijeka donijeti više novca zbog veće prodaje govine? Evropska unija je partner mnogih zemalja e, trećeg svijeta. E, vidimo da će zemlje trećeg svijeta biti gubitnici. Već sam negdje pročitala da se e, će doći do plaćanja za poravnjanje za zemlje trećeg svijeta svijeta. Kako ocjenjujete tu situaciju? Mi imamo obvezu ne samo prema Europi, nego i prema drugim zemljama. Hvala lijepa. Gospodin moj je zadnji govornik, izvolite. Hvala. Ja sam se htjela javiti vezano za pitanje koje je postavila kolegica Rodriguez i ona se pitala kako se ovakve sporazumi olako proučavaju i e, shvaćaju. Ja moram reći da to uopće nije nikakva lakoća, to je već e, prava površnost, pa tako je Europska unija postala nešto što je zapravo jako loše za europske građane. Vi se, sve morate sramiti. Mm, htio bih se e, sada obratiti našim e, uzvanicima. Zajedno imate 10 minuta za odgovore. ali za cijelo to vrijeme pažljivo ćemo pratiti s puno interesa vaše odgovore. Hvala vam, hvala vam na ovim e, jako dobrim pitanjima. Spomenuli ste jako puno podataka, a ostaje nam jako malo vremena, 10 minuta jako malo. Odgovorit ću nekima od vas, odgovorit ću na one komentare za koje mislim da imam što reći, a nakon toga ću dati riječ kolegama. Počet ću od kraja. Moj je postavila pitanje. U našoj studiji govorimo o dodanoj vrijednosti, drugim riječima o prihodu. E, u poljoprivrednom sektoru da bi on pao u Europi većin država članica, a e, e, bi e, poslije povećao Americi. Međutim, u nekim zemljama bi pao, u nekima bi rastao. a na Balkanu padaju. na institutu na kojem radimo smo napravili sljedeće. E, budući da imamo regionalne trgovinske sporazume od 50. godina, kada dvije zemlje jedne drugima daju povlastice, onda treća strana tu gubi. Pa tako u poljoprivrednoj industriji bi mogući gubitnik mogao biti Brazil. Govorili smo o relativnom padu uvoza u Europsku uniju iz SAD-a, na primjer, sojne e, klice. Dakle, govorili smo i o mogućnosti da, na primjer, tako se s tržišta izbace i piletina s Tajlanda. Neki među vama su rekli da moramo biti vrlo oprezni. Imamo i mogućnosti koje se tu otvaraju, ali i rizike. I zaista se s vama slažemo. Naime, pregovarači imaju težak zadatak, moraju naći rješenja, za ta će rješenja biti potrebno vremena međutim treba ih pripremiti. Važno je pitanje bilo na koji način možemo podržati one koji će ovim sporazumom izgubiti. E, kad sam ja radio na ovim pitanjima, došli smo do zaključka da neke skupine u europskim zemljama neće imati koristi od tog sporazuma. Ako dakle gledamo na dodanu vrijednost E, vidimo da onda poljoprivredni sektor nije taj koji će puno dobiti kroz TTIP. Moramo gledati i na političke implikacije svega toga i to se također mora uzeti u obzir, naročito kada govorimo o ovim mjerama podrške koje postoje. Gospodin Des, mislim, vi ste govorili o sektoru mljekarstva i govorili ste o tome kako bismo mi rješenja ponudili. Ja mislim da u trgovinskim pregovorima treba nuti pakete mjera, naime poljoprivreda je važna, ali svega je dio onoga o čemu se pregovara. I uvijek kada se nečim e, sklapaju sporazumi, onda se trguje različitim stvarima. E, zapravo uvijek se radi o jednom velikom vašaru. U jednom času će jedni, a u drugom času drugi morati e, davati ustupke, jer svatko ima neke granice preko kojih ne želi preći. Ja mislim da ih postoji dosta u sektoru poljoprivrede. Na početku netko je pitao čime nisam zapamtio o bescar mjerama u a, trgovine žitaricama. Da, o tome se radi, međutim tu se javljaju također i e, problemi a, vezanih na primjer e, za akreditiranje, odnosno certifikaciju, na primjer e, kukuruz koji ima ili nema GMO. Govorili smo također i o administrativnim preprekama. To jako naglašavamo u našem izvješću i slažemo se s tim. Ja ću sada izostaviti ona pitanja koja su izravno se odnosila neke životinje o kojima će govoriti moji kolege koji je za stručnjak. Pitali smo je ko će od toga imati koristi. Ako gledamo koliko koštaju poljoprivredni proizvodi za potrošače, u SAD-u poljoprivredni proizvodi su jeftiniji. Ako e, u Europi zbog toga se snize cijene, onda će to, tu, to biti na koristi potrošačima i to će biti najvažnije za siromašnije europljane. A za to trebamo gledati i to kako su organizirana tržišta, jesu li ti, e, te niže cijene nešto gdje će se korist odmah prenijeti na potrošače ili ne. Postoje također i socijalni, ekonomski i drugi aspekti koji se odražavaju na naše društvo. Rado bismo znali više o tome, ali e, nismo se u našem izvješću time bavili, jer komisija je e, od nas naručila studiju održivosti, a i nama i vama će biti drago da više čujemo i u tim aspektima. Najviše hvala, ja ću odgovoriti samo na dva, tri pitanja koja se odnose na e, administrativna ograničenja. Prvo, osobe koja je to spomenula u potpunosti u pravu i kao i drugi zastupnici ovog odbora. Naime, sav mogući napredak koji se može ostvariti u smanjivanjem e, carina to se odnosi i na mljekarske proizvode, neće biti učinkoviti ukoliko se ne uklone te administrativne prepreke. U određenim slučajima je to moguće ukloniti ukoliko se dobije e, egzoneracija neke vrste skenera za kontejnere i neke proizvode. To će biti od velike koristi za e, europsku poljoprivredu, ali ako ne dobijemo to, onda onda to neće ničem služiti jer ta dva elementa, dakle carina i e, administrativni napredak e, idu zajedno. Ako se oba ne ostvare, nema svrhe. Komisija ih je sve identificirala, uveliko se potrudila tome, upoznati su sa svim mogućim problemima, to je sad stvar isključivo pregovora. Što se tiče sanitarnih e, uredbi i dobrobiti životinja, animal welfare i tako dalje, to je izuzetno složena stavka. Ono što dodatno unosi pometnju u raspravu u Europi je da se u to ubacuju stvari koje nisu baš jako važne i druge koje su i od iznimnog značaja, na primjer sigurnost e, e, prehrambenih proizvoda glede bakterija, jako Evo, na primjer, tekst koji me dovezao ovdje bio je jako uznemiren govoreći mi o tome, ali to e, u SAD-u nije problem. To je, već je problem glede distorzije konkurentnosti, jer će metode mjerenja biti različite u ovoj i onoj industriji. Ako se ide sve do direktive REACH, e pa tu nastoje stvarno veliki problemi koje ćemo teško riješiti, a oni su puno E, značajniji od e, malo eventualno klora u e, piletini ili nečeg sličnog. Dakle, ovo je moje osobno mišljenje. Što se tiče ovih uredbi, govorilo se i o jajima. Dobro, to je nešto što o čemu bi se na, oko moglo govoriti, ali e, pravo glede jaja u proizvodnje izvoza su e, drugačija u SAD-u, ali neke države, savezne države kao što je Kalifornija imaju e, drastičnija prava, e, pravila o zaštiti dobrobiti životinja još drastičnije nego što je slučaj u Europskoj uniji, a e, često su u sukobu s drugim saveznim državama SAD-a. A onda vidimo da su e, neka jaja više e, u nekim slučajima štetnije po nego od bioloških jaja, što je teško da povjerovati, no eto. Onda imamo i pitanje salmonele i tako dalje. Dakle, to su pitanje percepcije koja ćemo teško moći pomiriti. Što se tiče podrške e, i staću s tim, prošle godine Europski parlament e, napravio jedan veliki posao glede mjera podrške u Europi i SAD-u. Dakle, ako gledamo e, pomoći koje se daju, države članice puno više novaca troše, puno više nego food stamps u SAD-u i s obzirom da socijalna pomoć u SAD-u e, ide preko tih food stampsa, e, onda bismo trebali ekvivalentnu stvar e, izračunati u Europi, a to ne bi bilo stvarivo i realistično. Dakle, kako god to okrenemo, prednost imaju američki američki poljoprivrednici glede proizvodnje izvoza spram europskih i europskih zajedničkih politike. Hvala. Evo ja ću na francuskom govoriti brzo, bit će brže na francuskom jeziku. E, Osvrnut ću se na dvije točke. Molim vas, ukoliko ste zainteresirani, vidite detalje u izvješću. No pa što se tiče učinka na zemlje trećeg svijeta, odnosno treće zemlje, ono što mi pokazujemo u ovom izvješću je da su države koje će biti najviše dirnute ovim e, ugrožene ovim sporazumom EU-SAD, e, to su Kanada i Meksiko prvenstveno, jer oni imaju već svoje trgovinske sporazume sa SAD-om više nego partneri Europske unije, iako će se u sektoru e, e, voća i povrća e, biti, biti određenih problema sa zemljama, sjevernoafričkim zemljama. No, imate detalje u izvješću. Isto se tiče i crvenog mesa, tu što se tiče pojedinosti možemo reći da je to sve dosta uniformno u Europskoj uniji, Evo, možemo samo reći da bi Irska bila jedina u kojoj bi došlo do varijacije dodane vrijednosti u iznosu od 1%. Dakle, tu ne možemo spominjati nikakve kolosalne, enormne posljedice. A evo dopustite da odnos, odgovorim na to kome bi to e, najviše donijelo koristi i ko bi bili najveći gubitnici ovaj sporazum. Dakle, evo, imamo čita popis e, država, evo vidimo da države Balkana bi imale e, poljoprivrednu dodatnu e, vrijednost koja bi mogla porasti za razliku od Irske, Belgije, Luksemburga i Baltičkih država koje bi bile ugrožene, više ugrožene ovim sporazumom. Eto, najviše hvala, mi smo prekoračili dopušteno vrijeme, tako da ću stati. Hvala. Bardzo dziękuję. Otrzymaliśmy tu... Najlepsze hvala. Mi smo dobili pregršt informacija, što znači da e, sada raspolažemo dodatnim argumentima. Hvala vam na ovoj detaljnoj analizi. Govorimo o poljoprivrednom sektoru i govoreći o njemu, ja mislim da to nije nužno sad spomenuti, ali evo, jasno je da mi gledamo kako pomoći tom sektoru i vidjeti kako možemo napredovati na tom polju. No evo, e, zahvaljujem stručnjacima, predstavnicima komisije. Mi ćemo sada održati sasnak koordinatora, sutra ujutru ćemo imati puni sastav odbora i sastajemo se u, u dvorani 4Q2. Najpša hvala još jednom. A sada započinje sa snak koordinatora za nekoliko minuta dok se isprazni dvorana. Hvala. Just